dobar dan kolege i kolegice otvaramo zasjedanje na početku odmah jedna informacija u skladu sa eh, pravilnikom odlučio sam izdati sankciju protiv Johanisa Lagosa zato što je 29. siječnja 2020. ometao sjednicu u vječnicu korištenjem neprikladnog riječnika. E, također je poderao papir koji je bio simbol nacionalne e, zastave. Izgubit će pravo na dnevnicu za sedam dana i također će mu se privremeno suspendirati pravo na sudjelovanje u aktivnosti parlamenta i pravo na sudjelovanje u radu njegovih organa za četiri dana, e, počevši od danas, 11. veljače. Ovu odluku e, smo danas e, poslali dotičnoj osobi koji može uložiti interni prigovor pred e, uredom predsjedništva u skladu sa e, propisima pravilnika. Zapisnik sa jučerašnje sjednice je podijeljen. Ima li primjedbi? Nema. Time smatramo da je usvojen zapisnik. Na dnevnom redu imamo izvješće gospodina Mavridesa o Europskoj središnjoj banci, godišnje izvješće za 2018. godinu. Dajem riječ odmah izvjestitelju to je gospodin Mavrides. I pozdravljam u vijećnici gospođu Lagard i povjerenika Dombrovski. Sad dobar dan. Gospodine Mavrides, imate riječ, izvolite. Poštovani predsjedniče, odmah ću prijeći na izvješće. Ovo izvješće pokazuje dobre odnose između Europske, Europskog parlamenta i Europske središnje banke. Ovo izvješće je glavni instrument kako bismo izrazili naše mišljenje o politici ESB-a, o stabilnosti cijena i jačanju gospodarstva europodručja čime dolazimo do veće razine ekonomske konvergencije. Ovo, ovaj je prikladan trenutak. Ovo izvješće je prvo izvješće u novom mandatu parlamenta nakon biranja novog predsjedništva SBA. Kao što je predsjednik rekao, nama je jako drago što ste danas ovdje s nama gospođo Lagarde. Izvješće se koncentrira na pregledu trenda politike ESB-a, buduću monetarnu politiku djelovanja protiv klimatskih promjena i na jaču globalnu ulogu za Europu. Što se tiče monetarne politike djelovanja ESB-a 2018. godine i utjecaj svega toga na gospodarstvo europodručja, mi pozdravljamo ulogu e SBA u štićenju stabilnosti eura. Nestandardne monetarne politike koje je ESB provodio daju podršku ekonomskom poravku, jačanju financijskih uvjeta i komprimiranju prinosa u čitavom nizu e, klasa imovine. Također moramo reći da je, su negativne, vrlo niske kamatne stope mogućnosti za MSP-ove tri tvrtke i zajmoprimce koji mogu profitirati od niže stope nezaposlenosti i niže stope za kredite. Istovremeno tražimo od a da i dalje prati potencijalne krize, krize za svoju bilancu e, kako bismo izbjegli loš utjecaj na mirovine i na depozite štediša. Ipak zabrinuti smo zbog toga što nakon kratkog ekonomskog oporavka euro područje sada manje raste 1,1% BDP u euro području i zato primjećujemo da treba zadržati likvidnost i određenu razinu monetarne akomodacije. Održiv razvoj je u redu, ali ne možemo to postići samo monetarnom politikom, moramo imati suportivnu fiskalnu politiku sa potrebnim resursima. Također se slažemo sa predsjednicom ESB-a e, Christine Lagarde koja je izjavila da okvir za monetarnu politiku je donesen u prikladnom trenutku i to treba učiniti i kroz javnu e, konzultaciju uključujući parlament. Jako važna točka koja se spominje u ovom izvješću jest e, rezultata europskog sustava e, centralnih banaka i ekspertne skupine koja kaže da imamo poveznicu između e, rasta plaća i područja rada. 2,2% u Europskoj uniji, 7,4% u Europskoj uniji. To su najniže stope od 2008. godine. Ali ovakve stope nezaposlenosti se ne održavaju u rastu plaća. Jačanje uloge europodručja zahtijeva i također dobre strukturalne uvjete uključujući produbljivanje Europske monetarne unije, zaključivanje bankovne unije sa europskim sustavom osiguranja depozita i e, uniju tržišta kapitala. E, podcrtava se borba protiv klimatskih promjena i provedba Pariškog sporazuma. Također naglašavamo da smo mi obvezani e, klimatskim e, promjenama, odnosno sporazumom o njima i to je vižno za socijalna načela koja se uključuju politike banke. Također imamo druge aspekte vezane uz politike SBA, vezano uz Brexit, uniju tržišta kapitala, kripto eh, imovine, povećanje praćenja i sveobuhvatnog regulatornog okvira. Važnost mikro, eh, malih i srednjih poduzeća i njihovog pristupa kreditima. Tima želimo osigurati financiranje realnog gospodarstva i mnogo više od toga. Što se tiče odgovornosti, povećam, eh, pozdravljamo veću odgovornost koju je banka preuzela pod Marijom Dragijom i nadamo se da će odgovornost biti još veća, da ćemo imati i bolji dijalog s trenutnom predsjednicom. I konačno, ključno je formulirati našu monetarnu politiku, ali također objaviti je našim građanima, zato što oni moraju shvatiti važnost i utjecaj tih politika za njihov život. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na konstruktivnoj plodonosnoj suradnji tijekom pregovora i također vjerujem da Europski parlament i ESB imaju zajednički cilj, a to mi je bio glavni cilj kod sastavljanja ovog izvješća, a to je da poboljšamo život naših građana postizanjem prave ekonomske konvergencije i jačanje Europske unije zato što je to naš zajednički dom. Hvala predsjedniče. Hvala izvjestitelju Mavridesu. A sada dajem riječ predsjednici Lagarde. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče, izvršni potpredsjedniče komisije, gospodine Mavrides, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, doista mi je veliko zadovoljstvo što po prvi puta mogu sudjelovati na plenarnom zasjedanju kako bismo raspravili vaš nacrt rezolucije o godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2018. godinu. Neovisnost i polaganje računa su zapravo dvije strane medalje za Europsku središnju banku. Iz tog razloga je iznimno značajan odnos Europske središnje banke i Europskog parlamenta. Godišnje izvješće Europske središnje banke je središnji instrument za povratne informacije koje dobivamo Europskog parlamenta, a to svjedoči o kvalitetnom dijalogu koji imamo s tom institucijom. Ja sam se pridružila Europskoj središnjoj banci prije sto dana, tako da sam sa velikim zanimanjem pročitala ovaj prijedlog rezolucije. Ono što sam posebno uočila jest da na isti način ocjenjujemo brojne izazove e, pred kojima se nalazi Europska središnja banka i europodručje. Dakle, osjećala sam se poput vas dok sam slušala vaše izvješće. Univerzalna priroda ovih izazova zapravo upućuje na to da trebamo nastaviti dijalog. Ovdje bih se željela usredotočiti na dva aspekta u ovome izvješću. Kao prvo uloga monetarne politike u trenutnom e, gospodarskom okruženju i drugo strukturni izazovi e, s kojima se suočava gospodarstvo europodručja. Momentum rasta u europodručju usporava se od početka 2018. godine, uglavnom zbog nekih neizvjesnosti na globalnoj sceni te slabije međunarodne trgovine. Ublažavanje odnosno usporavanje rasta je također dovelo do toga da je stopa inflacije ispod našeg srednjoročnog cilja. S obzirom na to, Upravno vijeće Europske središnje banke reagiralo je na odlučan način kako bi se postigla stabilnost cijena u skladu s našim mandatom temeljem e, ugovora o Europskoj središnjoj banci. Monetarna politika Europske središnje banke se od 2014. godine oslanja na četiri elementa. E, negativna politika kamatnih stopa, zatim kupnja imovine, usmjerenost prema budućnosti i e, ciljane operacije kreditiranja. Te su mjere omogućile da se očuvaju povoljni uvjeti kreditiranja, podrži otpornost domaćeg gospodarstva i u najnovijem području zaštiti gospodarstvo europodručja od globalnih neravnoteža. Naša poticajna politika je potaknula gospodarski rast što je generiralo nova radna mjesta i dovelo do povećanja plaća za naše sugrađane u europodručju. Kao što ste spomenuli, gospodine Mavrides, 7,4% e, iznosi stopa nezaposlenosti, što je najniža stopa od svibnja 2008. godine. Spomenuli ste također i rast plaća. E, dinamika rasta iznosila je 2,5% u prva tri tromjesečja 2019. godine što je značajno iznad dugoročnog prosjeka, dakle 2,5% iznosila ta stopa. Međutim, monetarna politika ne može i ne smije biti jedina politika kojom se koristimo. Što se duže koriste mjere akomodativne monetarne politike, to je veća opasnost od neželjenih posljedica. Mi smo u potpunosti svjesni da niske kamatne stope utječu na dohodak od štednje, ocjenu imovine, zatim poduzimanje rizika i cijene nekretnina, odnosno stanova. Mi pratimo moguće neželjene učinke kako ne bi imali veći učinak od pozitivnog utjecaja naših mjera na uvjete kreditiranja, e, radna mjesta i prihod od plaća. To je imalo također ulogu u odluci upravnog vijeća kod uvođenja novog režima za naknade za višak rezervi banaka u eurosustavu. Dakle, to je taj dvorazinski sustav koji smo uveli. Zatim druga područja politika poput fiskalnih mjera i strukturnih politika također moraju imati svoje mjesto u ovome procesu, budući da to može podići gospodarski rast i na taj način učiniti naše mjere djelotvornima. U okruženju niskih kamatnih stopa fiskalna politika može biti itekako djelotvorna, može potaknuti dinamiku rasta u europodručju te može intenzivirati e, rast cijena i dovesti do veće inflacije. Europski zeleni plan te nacionalne inicijative za financiranje ekološke tranzicije također bi mogle doprinijeti toj dinamici te održivijem e, gospodarskom rastu. Nacrt rezolucije Europskog parlamenta o godišnjem izvješću Europske središnje banke spominje tri e, strukturno važna aspekta kao što su digitalizacija, klimatske promjene i institucionalni ustroj ekonomske i monetarne unije. Željela bih iskoristiti vrijeme koje mi je preostalo kako bih se nakratko osvrnula na ova tri izazova. Digitalizacija i klimatske promjene nisu nastali u Europi, to su globalni fenomeni i neće čekati na nas da se spremimo reagirati, to će na nas utjecati bili mi spremni ili ne. Tako da se moramo pripremiti što bolje možemo. U tom smislu Europska središnja banka analizira potencijalni učinak eh, tehnološkog razvoja na eh, platne usluge i financijsku stabilnost te daje aktivan doprinos inovacijama u tom području. U tom smislu smo osnovali radnu skupinu u siječnju koja bi trebala analizirati prilike vezane uz eh, različiti dizajne središnjih banaka za digitalne valute te da se testira na koji način bi to zaživjelo u praksi. Mi želimo analizirati može li digitalna valuta središnje banke imati svoju svrhu u javnosti i može li podržati ciljeve iz mandata Europske središnje banke. Zajedno sa još pet središnjih banaka te Europsku banku za namire mi ćemo analizirati moguće e, korištenje takvih digitalnih valuta. Moramo također reagirati i što se tiče klimatskih promjena. Poput digitalizacije, klimatske promjene utječu na okruženje u kojem posluju središnje banke. Tako da moramo to uzeti u obzir u politikama i mjerama središnje banke te operacijama koje one provode. Europska središnja banka je već krenula u tom smjeru. Kao prvo mi radimo na tome da analiziramo ekonomski učinak klimatskih promjena, da vidimo e, da se to bolje odrazi u našim modelima i našim e, gospodarskim prognozama te metodologiji rada. Zatim, kroz e, naše ciljeve postizanja stabilnosti mi analiziramo sustavne rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena i tranzicije na klimatski neutralno gospodarstvo. To će nam omogućiti da u konačnici ispitamo koliko europski bankovni sektor može izdržati rizike koji proističu iz klimatskih promjena. Europska središnja banka je također poduzela neke korake kako bi uskladila svoje investicijske ciljeve u skladu sa Pariškim sporazumom. To se posebno odnosi na mirovinski fond za naše djelatnike. Mi smo se odlučili na indeks, niskougljični indeks i analiziramo što još možemo učiniti kada je riječ o našim tržišnim operacijama. Strateška revizija koju je pokrenulo upravno vijeće Europske središnje banke prošlog mjeseca također će analizirati na koji način brza digitalizacija i prijetnja e, za okolišu utječu na okruženje e, u kojem se provodi monetarna politika. Strateška revizija će također uzeti u obzir sve aspekte okvira naših politika i moramo vidjeti na koji način, na najbolji mogući način ispuniti cilj stabilnosti cijena što je u skladu s našim mandatom. Mi ćemo u tom smislu održati javne konzultacije i saslušati vrlo otvoreno bojazni i mišljenja javnosti. Također ćemo vrlo tjesno surađivati sa onima u novom e, sazivu parlamenta koje koji pokazuje poseban interes za ove teme, već smo krenuli s time. Premda sam do sada govorila o Europskoj središnjoj banci, mora se prepoznati da su tehnološki izazovi i klimatske promjene nešto što utječe na sve nas u Europi. No mislim da je Europa doista u dobroj poziciji da ovlada tim e, izazovima Jedinstveno tržište zaista nudi velike prilike za ekonomski napredak. Mislim da Europa može dobro ovladati tehnološkim napretkom kako bi dala odgovarajuće odgovore na izazove koji se nalaze pred njom. No, još jedan važan aspekt e, odgovora na globalizirane prijetnje ekonomska i monetarna unija, ne smije se ispustiti iz vida. Uloga Europskog parlamenta kao suzakonodavca e, doista se ne smije umanjivati u iznalaženju odgovora na spomenute izazove. Arhitektura Europske unije se doista značajno promijenila, no kao što znate, neki osnovni elementi još uvijek nedostaju ili nisu do kraja finalizirani, što onemogućuje e, našim sugrađanima da u potpunosti iskoriste potencijal postojeće arhitekture, zato će se Europska središnja banka zalagati za dovršavanje ekonomske i monetarne unije. Sada ću vas e, ukratko podsjetiti na što mislim. Dakle, bankovna unija zajedno sa zajedničkim sustavom za osiguranje štednih depozita, zatim središnji stabilizacijski instrument u slučaju vanjskih šokova i prema potrebi. Zatim, otpornija ekonomska i monetarna unija koja sadrži ove elemente ne samo da će očuvati naš životni standard od nepovoljnih učinaka izvana, nego će i osnažiti položaj i utjecaj Europe u svijetu i između ostalog će učiniti euro kao valutu atraktivnijom u svijetu. Na kraju želim samo još nešto reći o zajedničkoj prirodi izazova koji su pred nama. Ovo što sam spomenula zahtjeva će od svih stranaka da odrade svoj dio posla, da omoguće Europi da da sve od sebe i postigne najbolje rezultate za naše sugrađane. To uključuje i Europsku središnju banku koja je spremna djelovati u skladu sa svojim mandatom. Spomenula sam da univerzalna priroda ovih izazova upućuje na potrebu nastavka dijaloga između Europske središnje banke i Europskog parlamenta i u tom smislu se doista radujem razmjeni mišljenja koju ćemo držati tijekom današnjeg poslijepodneva. Hvala vam lijepo. Hvala predsjednice Lagarde. Potpredsjedniče Dombrovski, izvolite, imate riječ. Poštovani predsjedniče Europskog parlamenta, poštovana predsjednice ESB-a, poštovani zastupnici. Drago mi što sam danas ovdje s vama kako bih razgovarao zajedno sa Kristina Gard o ovom izvješću o e, Europskoj središnjoj banci, godišnjem izvješću za 2018. Europska središnja banka je pokrenula strategiju u siječnju na dan usvajanja izvješća na razini odbora. E, htio bih zahvaliti gospodinu Mavridesu, izvjestitelju i zastupnicima odbora EKON na njihovom radu. Komisija se slaže općenito e, linijom ovog izvješća. Slažemo se s time da SB ima statutarnu neovisnost, da je to važno za monetarnu politiku, to je ključno za e, stabilnost cijena. Današnja rasprava e, ponovno ponavlja tu neovisnost i demokratsku odgovornost banke. Komisija smatra da monetarna politika e, koja je nadležnosti SBA nije dovoljna kako bi se došlo do održivog rasta i stabilnosti cijena. europodručje i gospodarstvo trebali bi također imati strukturalne reforme i prikladno diferencirane fiskalnu politiku to je još važnije sad u trenutku kad europsko gospodarstvo još uvijek se ekspandira, ali ulazi u trenutku nedovoljnog rasta. To je vezano uz okruženje, e, strukturalne promjene, neizvjesnosti, na primjer vezano uz trgovinske politike. Želim uputiti na nekoliko stvari u izvješću koje su relevantne za e, politički program komisije. Kao prvo, komisija je napravila tranziciju prema e, ugljučno neutralnom gospodarstvu kao dio zelenog plana. U zelenom planu imamo razne politike koje se osanjaju na standardizaciju, ulaganja, e, istraživanje, dijalog sa socijalnim partnerima i međunarodnu suradnju. U kontekstu Europskog zelenog sporazuma slažemo se sa zaključkom sb a da E, financijska stabilnost i rizici vezani uz klimatske promjene imaju potencijal da postaju sustavni za europodručje, pogotovo ako se ne procjenjuje korektno rizik na tržištu. Idući koraci bit će vezani uz održivo financiranje. Naš je cilj da imamo novu strategiju do e, devetog mjeseca ove godine kad ćemo imati upravljanje okolišnim rizicima koji će biti uključeni u financijski sustav. Mi smo tako također uspostavili standard za zelene obveznice i pokušali shvatiti kako poboljšati e, održivo ulaganje u to područje. Kao pregled našeg okvira za upravljanje E, želim govoriti o strateškom upravljanju SBA gdje imamo strateške ciljeve i strategiju za njihovo postizanje. Financijska stabilnost je preduvjet za stvaranje novih radnih mjesta i ekonomski rast, ali također trebamo razgovarati o okviru e, stvaranja veće učinkovitosti. Kao drugo, želimo da se unija tržišta kapitala i bankovna unija e, dovrše kako bismo osigurali plan e, osiguranja štednih depozita e, i to će ojačati međunarodnu ulogu eura. Dakle, pozdravljamo poziv parlamenta da surađujem s SB-om na mnogim projektima. Komisija je započela tehnički posao na pravu nesolventnosti i želimo sada upotpuniti naš okvir i pomoći e, prema, na putu prema dovršenju Unije. Što se tiče plaćanja i kriptovaluta, htjela, htio bih zahvaliti sbu u na radu vezano o infrastrukturi plaćanja. To je jako važno za plaćanja u Europskoj uniji. Također pozdravljam to da SB i druge središnje banke e, pokušavaju shvatiti potencijal digitalne valute i e, pokušavaju shvatiti kako smanjiti cijenu plaćanja i ubrzati ih. Vjerujem da će naša suradnja biti plodonosna i siguran sam da ćete se konstruktivno angažirati kao zastupnici Europskog parlamenta u suradnji sa ESB-om. Hvala potpredsjedniku Dombrovskisu a sada ćemo čuti što smatraju o toj temi um, zastupnici. Gospodin Ferber ima minutu i 30. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Mislim da je gospođa Lagarde, da ćete možda razumjeti njemački, ali dobro, evo, drago mi je što ste danas došli prvi puta k nama u funkciji predsjednice Središnje banke. Time također ste odgovorili na ovo obećanje koje ste dali našem odboru Ekon, ne samo da ćete se brinuti za stabilnost naše valute, što je vaš mandat, nego da ćete voditi i intenzivan dijalog sa javnošću i e, u to putem Europskog parlamenta također, za to vam zahvaljujem. Vaš prethodnik koji je također redovito dolazio k nama je sa svojim e, monetarnim e, mjerama omogućio da kupimo dovoljno vremena koje su zemlje članice trebale iskoristiti kako bi sa svoje strane e, do, došli do priprema za teška vremena. Vi ste sada najavili novu monetarnu politiku koju treba iznesti i raspraviti. Nadam se da u fazi E, kada se te rasprave donose u ECB-u e da će e, također druge monetarne politike još uvijek biti na djelu, a ne biti zamrznute jer još uvijek se ukazuje na niz problema koje imamo zbog ove jedne duge faze niskih kamata i s kojim smo sada konfrontirali. Hvala što ste danas spomenuli i temu da se razmišlja o vlastitoj digitalnoj valuti. Često vam kažem, bi radije imao digitalnu valutu središnje banke nego Facebooka, pa u tom smislu hvala na vašoj potpori. Hvala, kolega Ferber. Sljedeći se za riječ javio gospodin Fernandez. Izvolite. Hvala predsjedniče. Gospođo predsjednice, gospodine potpredsjedniče, kao prvo zahvaljujem na ovom novom e, svježem pristupu koji je predstavila predsjednica SB-a. Želim inzistirati na jednoj činjenici. Mi smo još dosta daleko od toga da ostvarimo mandat institucije na monetarnoj razini. Što se tiče kredita, izgleda da nećemo brzo doći do rezultata 2%. Ova institucija jest neovisna, ali inzistiram, ponavljam, trebamo nove instrumente i nove politike kako bi inflacija bila e, na kraju bliža zadanom cilju. Molim vas da tražite e, podršku za fiskalnu komponentu kako biste onda mogli poštovati cilj inflacije. Dakle, pozdravljam ovu stratešku reviziju. To ne bi trebalo biti nešto vezano uz razinu inflacije, nego način da uvedemo nove instrumente i novi način komunikacije u rad ESB-a. Hvala, e, gospodin Garikana. Hvala potpredsjedniče, hvala gospodin Dobrovskis, dobrodošla gospođo Lagard, drago nam je što ste s nama. Kao prvo htio bih zahvaliti gospodinu Mavridesu na odlično određenom poslu u vezi s ovim izvješćem. U izvješću gospođo Lagard, mi smo zabrinuti zbog nedovršenosti bankovne unije. Gospodin Dobrovski, drago mi je što ste rekli da će komisija gurati za rješavanje tog problema. Slažemo se s onime što ste vi rekli gospođo Lagarde. Mi e, smatramo da je još uvijek e, situacija da takva da ako banka propadne da će države e, uskočiti, ali možda to neće biti dovoljno. Imamo tri stupa. Prvi stup je kontrola, to je u redu. Drugi stup je provedba možda još ne na razini moći, ali pokušavamo još uvijek riješiti sve situacije banaka koje propadaju, a treći stup, kao što je gospođa Lagarde rekla, je to što nemamo, a to je osiguranje depozita. Bankovna unija e, bi trebala stvoriti poveznicu između banke i države. Moramo imati unutarnje i vanjske spašavanje E, kod propadanja banaka i mi pozdravljamo rad komisije. Shvatamo da je to politički teško pitanje, ali parlament je stvarno spreman pomoći kroz ovu rezoluciju i tražim podršku gospodina Dobrovskisa i gospođu Lagarde. Hvala. Hvala. E, gospodin Bek, izvolite. E, uvaženi E, zastupnici, uvažena predsjednice ECB. Ovim godišnjim izvješćem e, e, ECB stvara rast i zapošljavanje, ali inflacija mora rasti, zato se dalje tiska novac. Mario Dragi doista tiskao je više novaca nego itko ikada od 1925. ECB E, je u tome nadmašio sve druge banke, a e, također 2009. E, gospodarstvo je bilo puno veće e, u Europskoj uniji nego u Sjedinjenim državama, ali i financijska kriza je, e, je nas pogodila gore i 2018. E, dragi je imao puno, e, Dragi je rekao da e, imamo puno više ljudi, ali manje zapošljavanja. Čak na jugu Europe do 35% nezaposlenosti. Mislim i tu tamo gdje raste udio mladih, to je doista nezabrinjavajuće. zabrinjavajuće. Mario Dragi za sobom ostavio spaljenu zemlju i to za koga? To ide na korist samo onima koji, e, koji onako imaju dovoljno čije bogatstvo i dalje raste i ne e, i nesposobnim vladama koje e, nastavljaju svoju politiku nesmetano, a koje ne bi mogle bez pomoći Njemačke. Gospodin Jakeliunas, izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem gospodinu Mavridesu, izvjestitelju, što je ovdje se okupio mišljenja različitih kluba na jednom mjestu i stvorio to u jednu viziju budućnosti za ECB i za nas ovdje u parlamentu. Dopustite da ukažem na nekoliko stvari uz ono što je već rečeno. Gospođo Lagarde, kad smo vas pitali o digitalnoj valuti Središnje banke, vi ste rekli da e, e, se na tome radi i ja to pozdravljam i također gospodin Dobrovski je rekao da je, mi razumijemo važnost ovog projekta i komisija također, znači e, to je nešto što podupiramo. Druga stvar koju želim spomenuti je e, potreba da obnovimo rasprave o e, nadzornoj arhitekturi bankovnog sektora koja je i dalje fragmentirana i mandati europskih institucija se ili preklapaju ili nisu jasni u tom pogledu. Tako da ako želimo biti ozbiljni o bankovnoj, oko bankovne unije, unije tržišta kapitala i ako želimo da financijski sektor također e, da funkcionira za, na korist naroda. Moramo ponovno oživjeti raspravu o tome i pozdravili bismo vašu uključenje u to i Europska komisija i mi kao parlament spremni smo s naše strane na ponovnu obnovu te rasprave. Hvala. Hvala, gospodin Noverfeld. Hvala, predsjednice. Mislim da je stabilnost cijena bio i jest ključni cilj središnje banke, ali stabilnosti cijena nema bez financijske stabilnosti financijska stabilnost preduvjete za stabilnost cijena. A što vidimo u svijetu danas i u Europi? E, ekstremno niske kamatne stope, e, kreditne rizike, e, akvizicije spajanja, spekulativne izlaske na burze, sve što je protivno odgovornom poslovanju i 15 trilijuna dolara negativnog duga. Znači ako vidite, ako se sagleda ovih osam razvoja zajedno, financijska stabilnost pod puno je pritiska i to je e, još preblago rečeno, a tome doprinosi i monetarna politika središnje banke i stoga bi se trebala u temelju i iz, e, e, iz temelja obnoviti i preraditi. Hvala gospodin Papadimulis. Zahvaljujem. Gospođo Lagarde, dobrodošli na plenarnu sjednicu, također i vas, gospodine Dombrovskis. Mislim da je veliki krivac eh, za E, ono što nas zabrinjava u parlamentu je ne, e, nije prisutan e, u ovoj raspravi. Dakle, to su vlade i vijeće. Upravo tu se blokira bankovna unija u vijeću, jer Europska centralna ba središnja banka traži nešto, komisija može predložiti nešto, većina u parlamentu može nešto tražiti, no onda to vijeće zaustave. A ne radi se samo o ekonomskom usporavanju kojeg se bojimo. Bojimo se nove ekonomske krize. Deset godina nakon financijske krize u Sjedinjenim državama, Sjedinjene države su oporavile, mi još uvijek govorimo o e, jačanom, e, okvir, okviru ekonomskog upravljanja koje će ojačati ekonomsku i monetarnu uniju i učiniti eurozonu snažnijom. A to je ono što nam nedostaje, a nedostaju nam i financijski alati i instrumenti za provedbu zelenog plana. Jer e, vijeće želi srezati ekonomski proračun za novi višegodišnji financijski okvir. To je važno ako želimo e, smanjiti nejednakosti, e, investirati u upravljanje krizom, investirati u inovaciju. Dakle, izvješće gospodina Mavridesa prilika je za nas da sagledamo što treba promijeniti, da promijenimo one koji nas koče možda u ovom pogledu. Gospodin Gjongjusi, izvolite. Hvala. Kao što Ispravno kaže izvješće, euro nije samo ekonomski monetarni instrument, nego je i simbolički e, pitanje i politički projekt. Ali ako želimo pogledati euro kao e, globalnu rezervnu valutu koja može izdržati konkurenciju, trebamo sagledati koren problema i slabosti koje se spominju u izvješću. Dugoročna stabilnost eura kao valute ovisi o tome Hoće li Europska središnja banka uspjeti riješiti geografske razlike i strukturnu prirodu razlika koje dalje postoje između zemalja članica Europske unije i koje se manifestiraju eh, velikim razlikama u plaćama između starih i novih zemalja članica. Te neravnoteže imaju veliki učinak na socijalnu, socijalnu eh, ravnopravnost, eh, nezaposlenost mladih te golemu migraciju rada diljem europskog kontinenta i kao što ste ispravno ukazali predsjednice, ne samo monetarni instrumenti, nego i fiskalni instrumenti treba biti uzeti u obzir također i kohezijska politika, borba protiv korupcije kako bi se zatvorio jaz u plaćama između zemalja članica Europske unije. Zahvaljujem, eh, gospođa Pjetikajnen, izvolite, gospođa Sirpa Kajnen. Hvala. E, I srca vam zahvaljujem i čestitam Središnjoj banci i novom vodstvu na tome što je konačno e, ozbiljno shvatila klimatske i okolišne rizike kao ekonomske rizike i rizike za financijsku stabilnost, a nadamo se također i sistemske rizike koje treba procjenjivati odbor za sistemske rizike u budućnosti. Drago mi je što čujem da je to nešto o čemu će se odraziti, što će se odraziti u vašoj strategiji, tome se veselimo i nadamo se da će to također biti e, odraženo u svim dijelovima tržišta središnje banke e, jer se veliki dio e, financijskih tokova koristi ili za ili protiv okoliša. E, drago nam je također čuti što komisija ide brzo dalje sa paketom za održivo financiranje. Evo i molim e, obje strane da se osigura da pokazatelji, sustav mjerenja i, život, i analiza životnog ciklusa bude usklađena i koristi istom metodologijom e, u raznim institucijama kako bismo doista mogli znati što se točno radi. Hvala. Hvala također što ste se držali vremena. A sada ima Finanskog e, e, financijskog odbora i monetarnog odbora gospođa Tinagli. Mikrofon. Hvala predsjedniče. Ovo izvješće Europskog parlamenta izražava potporu za monetarnu politiku Središnje banke i prepoznaje da su provedene mjere u skladu sa mandatom i da su bile ključne za očuvanje europodručja od deflacije i doprinjele također e, ekonomskom oporavku. Evo, molim, evo, da neko e, doista dokaže ako tako misli da bi danas bilo bolje, da bi nam bilo imalo bolje da smo išli nekim drugim smjerom. No, mnogi od izazova koji su sad pred nama su novi i zahtijevaju daljnju inovaciju u načinu u kojoj se provodi monetarna politika. Spomenuli ste brojne od njih, gospođo Lagarde, klimatske promjene, digitalizacija. Ja bih dodala i ekonomske nejednakosti, posebice u određenim područjima sve to znatno će e, utjecati, imati strukturnog utjecaja na način na koji funkcionira ekonomija. Utječe se na ključne ekonomske varijable, financijsku sigurnost i ključne faktore monetarne politike. Kako bi e, Središnja banka ispunila svoj mandat cjenovne stabilnosti mora bolje razumjeti kako promjena klime, tehnološke inovacije i drugo će utjecati na ponašanje e, kućanstava, tvrtki i financijskih institucija. Znači ECB ima analitičke sposobnosti da, da ide tim smjerom, a mi ćemo doprinijeti sa svoje strane koliko god možemo. Hvala, gospođa e, Jon. Hvala vam predsjedniče, dragi kolege. Gospođo Lagarde, hvala vam na dolasku ovomu. Zahvaljujem također i izvjestitelju na izvrsnom izvješću. I mi se slažemo da je gospodarstvo pokazuje usporeni rast i da postoje brojni izazovi. Također primjećujemo da dakle dolazi do povećanja cijena stanova na eksponencijalan način u nekim područjima, usporavanje gospodarske situacije u Kini i Brexit mogli bi dodatno narušiti gospodarstvo. U ovom području neizvjesnosti te ekološke i tehnološke tranzicije, drago mi je da namjeravate pokrenuti ovu reviziju strategije e, ekonomske, odnosno monetarne politike. U ovom putokazu Europske središnje banke ima dosta toga. Mislim da dolazi doista i do poboljšanja kada je riječ o imenovanju više žena na odgovorne funkcije. Isto tako treba e, pratiti razvoj kriptovaluta kako bismo se mogli bolje boriti protiv pranja novca i dati stvarnu međunarodnu dimenziju euri i osnažiti je kao rezervu, odnosno kao e, valutu za devizne rezerve. Također mi je drago da ste sukladno onome što ste rekli na vašem saslušanju počeli održavati javne konzultacije, e, dakle to ćete provesti krajem trećeg mjeseca u Briselu. Gospođo, hvala vam. Nadam se da ćemo i mi u tome sudjelovati. Hvala. Hvala vam, dragi kolege. Gospođo Lagarde, vi ste poznati po tome da znate dobro pomiriti nepomirivo. Mislim da je to nešto što laska, ali što će isto tako biti ispitano na vašoj novoj funkciji predsjednice Europske središnje banke. Trebamo se boriti protiv e, deflacije i nezaposlenosti. Mario drage je osim smanjenja e, kamatnih stopa donio i neke nekonvencionalne monetarne mjere. Međutim, E, negativne kamatne stope su štetne za štediše i dovode do povećanja spekulacije. Treba nam e, normalizacija i zanima me na koji način želite izići iz ove pat pozicije. Usprkos e, tome što želite da Europska središnja banka bude u potpunosti neovisna, vi ste rekli da klimatske promjene trebaju biti prioritetno područje kako bi se odgovorilo na zahtjeve komisije. U svakom slučaju ova orijentacija koja bi mogla biti više politizirana mogla bi e, na neki način ugroziti i suverenitet država članica i kako gledate zapravo na taj nesrazmjer? Hvala, Sven Giegold. Frau Lagarde, Herr Präsident, äh, vielen Dank. Gospođo Lagarde, predsjedniče, puno hvala na svim što ste rekli. Lijepo je što, e, vidjeti vas ovdje. Kao i prethodni govornici želim također vas pozvati da, se, da pogledate ovo područje kriptovaluta i mogućnosti digitalizacije novih metoda plaćanja. E, jedna središnja banka koja doista e, e, pomaže građanima da dobiju pristup digitaliziranom plaćanju, može također osigurati da digitalne usluge budu jeftinije i time zadržati e, cijelu staru e, javnim rukama e, kojim gdje i pripada. Digitalne valute nisu nešto za kriminalni svijet kojemu treba prepustiti ovo područje kao niti, niti transnacionalnim društvima. Znači preuzeti ovo područje bi dalo prednost građanima kako bi sami osigurali elektronički novac i iskoristili nove tehnologije koje su nam na raspolaganju za to i nadam se da ćete nas povesti tim putem. Hvala. Kolega Pedičini, izvolite. Hvala predsjedniče. Gospođo Lagarde, mi nećemo glasovati za ovu rezoluciju parlamenta o godišnjem izvješću ESB-a. Nisu dovoljne dobre namjere kako bismo se borili protiv klimatskih promjena, e, kako bismo time uprostili ESB-u totalni fijasko djelovanja za realno gospodarstvo. Nije dovoljno imati izliku međunarodne neizvjesnosti i Brexita kako bismo opravdali pad BDP-a u području eura od 2018. do 2019. godine ali do toga nije došlo u državama koje nemaju eura. Nekonvencionalne mjere su ono, refinancirale ponovno banke, ali kućanstva i tvrtke nisu zaradili ni jedan euro toga. Europska središnja banka je preuzela od najzaduženijih zemalja novac i onda je novac preraspodijelila u bogatim zemljama i dala bankama koje su pune nenaplativih kredita i derivata. Zato je e, industrijska proizvodnja opala, a sada ESB mora preuzeti odgovornost za to što se dogodilo. Hvala. Gospodin Berger, izvolite. U trećem krugu govornika. Hvala predsjedniče. E, Gospodin Lagarde, dobro što ste došli e, i što ste rekli da će se etablirati jedan novi stil ECB-a, e nova komunikacija, pregled politika, bolje pojašnjenje politika. To je sve ispravno, to je sve nužno. No ako se uspostavi da nakon preispitivanja da je neka politika kriva, onda ne može to samo drugačije se iskomunicirati, nego doista treba cijelu stvar promijeniti. Ovo izvješće pokazuje da vrijednost kojim se vredi inflacija 1,2% za 2019. do 1,5 do 2021. Ako je to tako, onda ovaj, posao, ovaj vaš cilj od 2% neće biti postignut, a ako je tome tako, onda je pitanje ne bi li e, trebala Središnja banka svoj cilj postaviti u jedan e, koridor? Jer vidimo da nakon jednog desetljeća niskih e, kamata zapravo, kao recimo u Njemačkoj, samo pokazuje negativne učinke. Mi smo zemlja štediša sa visokim štednim ulozima u bankama, to je nama veliki problem i zato vas doista molim da u svom kritičkom e, pregledu uzmete u obzir i to pitanje. I zadnja stvar, e, Središnja banka želi bankovnu uniju i e, europsko osiguranje depozita voditi dalje. Načelno to je dobro, no prije nego što krenemo dalje sa pitanjem osiguranja depozita moramo osigurati pretpostavke, naime E, nećete zaključiti osiguranje od požara sa nekime kome već gori kuća, naime, to treba ipak učiniti unaprijed. Hvala, e, gospođa, e, gospodin Pereira. Hvala. Čuli smo sada intervenciju o Središnjoj banci i sjećamo se onoga što je nam je govorio gospodin Dragi ovo je e, bilo ključno za oporavak europskog gospodarstva nakon recesije. No, sada Središnju banku vodi gospođa Lagarde, pred nama su novi izazovi, strateška revizija je također od ključne važnosti kako bi se politika Središnje banke uskladila sa klimatskim ciljevima i zelenim planom. To je svakako važno, no Važno je i da neke stvari koje ostaju iste, ostanu iste. Treba nam monetarna politika koja će podupirati gospodarstvo u skladu sa e, ekonomskim usporavanjem koje smo svjesni sada. Također moramo postići inflacijske ciljeve središnje banke. E, vlade sa fiskalnim prostornom e, za manevar trebale bi voditi ekspanzivnu politiku i dakle ekspanzivnu monetarnu politiku. Hvala. Gospodine Roglu. Hvala. Uvažena predsjednica e, kolega Dombrovski, e, kolege gospodine Dombrovski. Želim se usredotočiti na, e, stvar, na jednu stvar, a to je gotovina. Gospođo Laga, često ste govorili da želite osvojiti povjerenje građana, doista sam to primio k srcu i želim vam također ovdje nešto reći. Naime, građani u Europskoj uniji boje se ukidanja poslovanja gotovinom. Ukidanje e, novčanica od 500 eura je jedan pokazatelj za to. Građani pritom i dalje gube povjerenje u Europsku uniju, a gotovina je važan znak e, sigurne i neovisnosti i također gotovina bi trebala biti zaštićena od negativnih kamata. Zato se zalažem za zadržavanje gotovine. Dao sam i amandman pod 70 u ovom dokumentu i također bi vam e, želio reći dakle da treba građanima dati e, jamstvo da će e, gotovina biti očuvana kako bi se očuvalo i povjerenje građana i dala im se odgovarajuća sigurnost za budućnost. Hvala. gospodine gospodin Rinaldi, izvolite. Hvala, predsjedniče. Predsjednice Lagarde, Čitajući godišnja izvješća ESB-a vidimo da se stalno hvale negativne stope kao najbolja strategija za oporavak gospodarstva europodručja. Zar ne mislite da ustrajanje na toj politici negativnih stopa imala kao e, loš efekt to da je bacila na kolje na komercijalne banke, a to je pravi pokretač za MSP-ove, za kućanstva Time smo došli do minimuma posredničkih marži i zbog toga se više ne kreditira. Paradoksalno, time se pogodovalo poslovnim bankama koje najviše špekuliraju. Zar ne mislite da nakon izvanrednih e, operacija kao što je bilo kvantitativno ublažavanje koje su povećale bilancu Europske središnje banke na više od 4,65% bilijuna eura i povećali novčanu masu M3, i nisu time e, postigli cilj inflacije. S time smo došli do stalne deflacije. Zar nije došao trenutak da uzmemo u obzir e, strategije takozvanog helikopterskog novca, imajući na umu katastrofalne brojke koje se registriraju u području. Hvala. Grazie. Mrs. Hvala Jučer e, sam rekla, prošli tjedan sam e, rekla, da treba e, staviti naglasak na vlasništvo nad nekretninama i isto tako smo svjesni da je cijena kuća u Irskoj nešto što je stvorilo značajne te, tenzije mjere koje su se provele dovele su do toga da su cijene u Dublinu povećale udvostručile. Trebamo se više usredotočiti na to da cijene najma i cijela nekretnina brzo rastu širom Europe i potrebno, potrebni su nam različiti financijski instrumenti da se s time nosimo. E, to se odnosi na ono što ste i sami rekli. Prije nego što ste imenovani e, na ovu funkciju, rekli ste da ESB treba shvatiti i objasniti ljudima e, tržište i ako želimo obnoviti povjerenje građana u institucije, mislim da je važno jačati demokraciju, ali isto tako pitanje nekretnina je ključno jer ako želimo biti u kontaktu s građanima moramo shvatiti e, važne probleme s kojima se suočavaju u društvu. Stoga mislim da stvarno ovo gledam, trebamo gledati kao važno novo socijalno-ekonomsko pitanje koje se pojavljuje u velikom broju država članica. I mislim da vi i ESB trebate tu odigrati ključnu ulogu u smislu liderstva i razumijevanja i trebate tražiti alternativna rješenja. Hvala. Hvala. sada gospodin Marijeć. Kostas for an excellent report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 hvala gospodine predsjedatelju. Ovo izvješće je umjereno rečeno e, ismijavanje Europskog parlamenta. Ovo izvješće je paradni primjer za uljepšavanje s jedne strane i zataškivanje s druge strane. Gospodarski rat u euro gospodarski rast u europodručju se predstavlja kao e, plod politike Europske središnje banke, ali veliki su gubici koje trpe štediše u europodručju, a to se ne spominje niti jednom riječu u ovome izvješću. Sve veći rizici institucionalni ulagači, oni se uopće ne spomenju zatim događanja na financijskim tržištima zbog e, monetarne politike, niti to se ne spominje. Ne spominje se ni socijalna neravnopravnost, nejednakost koja sve više raste, koja je uzrokovana monetarnom politikom, zatim sve veće državno zaduživanje. To se također ne spominje. Mene ovo izvješće podsjeća na izvješća komunističkog bloka. Tamo je isto tako pisalo samo ono što je vodstvo htjelo, a kamo je to odvelo, to svi znamo. Hvala. Madame Leluc. Leluc. E, Madame Lagarde. Gospođo Lagarde, hvala što ste došli. E, dakle, politika kvantitativnog e, popuštanja je važna i vaša najava je e, zapravo izazvalo osjećaj olakšanja među e, mnogima e, od nas. Ali ovo stanje dovodi do toga da puno terete na vašim leđima. Vaša politika mora biti savršena. Puno najava smo čuli u vašem govoru, ali ono što mi je nedostajalo je e, špekuliranje. Znamo da politika kvantitativnog oblažavanja zadnjih godina su podržale realno gospodarstvo i to je bilo potrebno, ali isto tako je dovelo do e, hipertrofiju e, financija. Pa me zanima što će ESB napraviti da bi se borila protiv špekulacija. Hvala. Hvala. Gospodin Tang je sljedeći. Hvala predsjedniče i hvala, pozdrav gospođi Lagarde, dobrodošli.